I suppose Good morning everyone, if you want to take your seats so we can start. Dobar dan dame i gospodo, molim vas da zaosmete mjesta kako bismo mogli početi današnji sastanak. Želim pozdraviti gospodina Gvatjerija koji je predsjedavajući odbora Ekoni koji je prisutan na ovom sastanku. Ovo je zajednički sastanak e, i govorit ćemo o zajedničkom dosjeu, takozvanoj taksonomiji mi. Pretpostavljam da ste svi dobili dnevni red i da se svi s njim slažete, tako da možemo dnevni red usvojiti. Hvala vam svima na jako dobroj suradnji, a naročito se želim zahvaliti su izvjestiteljima, gospodinu Eikautu i gospođi Pjeti Kajne. Mi smo e, svi dobili naravno na crte ovog izvješća i dobili smo 123 amandmana. I, I evo na samom početku želim samo još jednom reći da mi je jako drago što su naša dva odbora udružile snage e, jer je ovo dosije koji se tiče održivog financijskog paketa koji nam je komisija predložila prije ljeta i mislim da je ovo važan dosije kako bismo E, postigli ciljeve Pariškog sporazuma i kako bismo e, ispunili e, ciljeve održivog razvoja do 2021. godine. Zato ćemo zajedno raditi na ovoj temi. Sigurna sam da ćemo imati dobru suradnju i da ćemo dati jaku poruku vijeću koja će razmotriti naše stajalište. A sada predajem riječ gospodinu Gvaltijeru koji će nam održati nekoliko uvodnih riječi. Hvala najljepša gospođo su predsjedavajuća, veliko mi zadovoljstvo biti ovdje sa vama na zajedničkom odboru po članku 55. Ovo je vrlo važan dosije s obzirom na to da nemamo puno vremena na raspolaganju i da imamo predviđeno glasanje na odboru Ekona nakon ovog neću odlagati e, dalje, tako da ću odmah predati riječ našim izvjestiteljima. E, ovdje imam Evo izvjestitelje, prvo ćemo predati riječ Sirpi. Izvolite. Hvala najljepša, ja sam su izvjestiteljica u ime odbora Envi na ovom dosjeu. Pa evo, da počnemo. Na samom početku e, da objasnim e, širi kontekst i da kažem zašto smo mi ovdje kao su izvjestitelji zajedno sa e, gospodinom Basom Eichhautom kojem se želim zahvaliti na dobroj suradnji. Objasnit ću o čemu se slažemo, o čemu se ne slažemo. Ovdje se radi o jednom dosjeu gdje zauzimamo e, različit pristup e, o e, održivom financiranju koje je povezano uz određena mjerila koja ću objasniti. To je već nešto što je odraženo u izvješću na vlastitu inicijativu ali isto tako i u izvješću o objavljivanju. Pristup komisije je bio taj da se odobri izvješćivanje samo o, e, opcijama koje su, e, dobre za okoliš i onda se jasno reklo koje su to e, sve radnje naravno uključujući e, one koje imaju za cilj smanjenje stakleničkih plinova u skladu s Pariškim sporazumom. Pristup parlamenta je bio takav da moramo početi izvješćivati o svim relevantnim e, okolišnim i socijalnim impaktima i tvrtki koje ulažu i ulagača kako bi one tvrtke koje ulažu imale sve informacije na raspolaganju o politikama onih tvrtki u koje ulažu. To je sve ono što možete pročitati u izvješću u kojem postoje i određeni pokazatelji e, kao i u sličnim e, izvješćima o e, objavljivanju informacija, izvješivanju i ovdje imamo pokazatelje o okolišnom utjecaju koji su u velikoj mjeri već usklađeni i prihvaćeni od strane privatnog sektora. Radi se o e, i o udrugama koje su to prihvatili kao OECD, e, UN, e, UN-ova agencija za okoliš, Eurostat u ime komisije koji se e, bavi pitanjem kružnog gospodarstva. Ono što mi želimo uraditi je objediniti sve ove radove i zauzeti usklađen pristup za izvješćivanje i taksonomiju temeljeći se na pokazateljima koje smo mi odabrali za e, energiju, resurse i vodu i temeljeći se na informacijama o utjecaju na ekosustav. Dakle, što se tiče e, emisija CO2 i stanja bioraznolikosti, uključujući i kriterije za neizravnu upotrebu zemljišta. Zašto je izvješivanje tako važno pitanje? Zato što e, smo shvatili da tvrtke koje proizvode takozvane zelene proizvode imaju određene administrativne prepreke koje ne bi trebale biti tu. Jer ako ne ne podnosite izvješća o vašim e, mjerama za zaštitu okoliša, onda se smatra da e, e, ne radite u skladu s tim mjerama. Zato smatramo da treba vidjeti na koji način vidjeti koje su to zelene mjere ili proizvodi. Kada uzmemo na primjer e, sektor e, građevinarstva, onda možemo vidjeti je li neki proizvod zeleni proizvod ili ne u odnosu na ispuštanje emisija i postotak tih emisija i u odnosu na to koliko cement, na primjer, ima loš utjecaj po okoliš, može li se reciklirati ili ne. Dakle, potrebno nam je nešto e, veća otvorenost i fleksibilnost za tržište kako bi smo rekli koja su to mjerila koja ćemo koristiti da kažemo je li neki proizvod pogodan za okoliš ili ne. Također ovdje radimo o vrlo osjetljivim sektorima i trebamo raditi na tome da se otvore potencijali za taj sektor kako bi e, sektor mogao biti zeleniji, a to možemo učiniti putem određenih poticaja koje smo uvrstili u pristup kada smo razmatrali ovo pitanje. Dakle, to je nešto što možete pronaći u e, području primjene ovog izvješća u koju smo uključili sve aktere. Imali smo također i raspravu o određenim institucijama koje daju financijski poticaj, ali na to ćemo se vratiti nešto kasnije koristeći i socijalne pokazatelje. Ispričavam se, ali mislim da morate zaključiti da, da, da. E, evo, zaključit ću. E, samo želim reći da su to pokazatelji koji ćemo razraditi još kasnije. I još na samom kraju, kada govorimo o klasifikaciji taksonomije, mi smo naglasili ili važnost bioraznolikosti i mnogo više u odnosu na izvorni prijedlog. I u svakom slučaju ja sam vam na raspolaganju za pitanja ukoliko i budete imali. Hvala najljepša. Sada predajem riječ su izvjestitelju gospodinu Eichhautu. Imate pet minuta maksimum. Pa Evo, dobro se poznajem, pa mislim da ću iskoristiti svo to vrijeme. Hvala najljepša što ste mi dali priliku da govorim o ovom izvješću. Drago mi je što oba odbora surađuju na ovom dosjeu i meni je vrlo logično e, govoriti o e, gospodarskim i ekološkim pitanjima zajedno. Zato mi je drago što imamo priliku na taj način govoriti i o ovom dosjeu. Na samom početku se želim zahvaliti su izvjestiteljici e, Sirpi koja se ovim dosijem bavila iz aspekata odbora Envi. Mi naravno dolazimo iz različitih klubova, različitih odbora, tako da nemamo nužno ista mišljenja o svim aspektima, ali smo se uspjeli uskladiti i kao što možete vidjeti objavit ćemo to izvješće o kojem se treba kasnije izjasniti i e, cijeli parlament. I veselim se unaprijed već raspravi koju ćemo imati o tome. Želim samo se osvrnuti na neke aspekte koje je Sirpa već spomenula. Ja sam dosta kritičan vis-a-vis Europske komisije, ali evo, e, danas se želim doista zahvaliti E, predstavnicima komisije e, zato što su nam dali ovaj prijedlog. E, sada imamo više zakonodavnih predloga o održivom financiranju, ali ovdje smo se usredotočili na taksonomiju. I kada budemo doista utvrdili što je ta taksonomija, onda ćemo znati na koji način pokazati državama članicama da e, koriste tu zelenu taksonomiju u svojim budućim financijskim politikama. A ako to uspijemo postići, onda ćemo uspostaviti nove globalne standarde. Jer e, ne smijemo se zavaravati, ljudi izvan ovog parlamenta, izvan Europske unije, gledaju što mi radimo po ovom pitanju. I mislim da Europska unija može biti imati vodiču ulogu u održivom financiranju. Kada pogledamo ove predloge, možemo vidjeti da e, postoje određena pitanja za koja se komisija ponašala možda malo preoprezno. A ono što smo mi pokušali učiniti je e, uspostaviti tu taksonomiju kao temelj za odlučivanje što je loša investicija, a što je zelena investicija. Komisija je pokušala definirati ta zelena ulaganja kako bismo bili sigurni da u budućnosti ono što nosi tu zelenu oznaku će doista i biti zeleno ulaganje, a mi pokušavamo dokazati da e, gospodarske aktivnosti se trebaju procijeniti na temelju svih mjera koje idu u korist e, okoliša, e, uključujući i održive i neodržive. Možda sada trebam malo stvari pojasniti, ako mi dozvolite, jer postoji određeni lobby e, kada e, i svi se prilično unervoze kada se zeleni bave ovakvim izvješćima. Ali ja na samom želim reći, e, na samom početku želim reći da mi želimo ovdje definirati utjecaj gospodarskih aktivnosti kao što je to uradila i Europska komisija. Dakle, ako gospodarska aktivnost ima pozitivan učinak na djelovanje određenih e, pokazatelja, na primjer emisiju e, ugljika ili CO2, onda trebamo vidjeti kako možemo još poboljšati to djelovanje. E, ali gospodarska djelatnost koja vodi do povećanja emisija je mjera koja će se označiti kao neodrživa održivom. Dakle, trebamo jasno definirati gospodarske aktivnosti, a to znači da će sve tvrtke kroz zeleno financiranje dobiti potporu da idu ka tom zelenom gospodarstvu. A komisija je rekla da je jako bitno da do 2050. godine postignemo to gospodarstvo sa 0% e, emisija CO2 što znači da je potrebno financirati određene sektore kako bi oni išli u tom smjeru. I to je ono što želimo postići. Ali mi želimo ovdje dodati da se ne radi samo o pozitivnom poslovanju, već se radi i o tome da vidimo koje mjere dovode do negativnog poslovanja i do e, negativnog utjecaja po okoliš. I mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koje smo Sirpa i ja dodali u područje primjene ovog predloga. Uz to, mi smatramo da se područje primjene treba proširiti i da to treba uključiti i na one koji će primjenjivati ovo načelo taksonomije. Dakle, cijeli taj financijski sektor bi trebao biti uključen. Također, želimo proširiti područje primjene i što se tiče objavljivanja informacija. Mislim da je to također jako važno. Moramo sasvim jasno to reći da stvari koje se obavljaju moraju biti javno i objavljene. To bi bilo sve za sad. Imamo još neke dodatke što se tiče postupka e, verifikacija. Želimo uspostaviti bolje platforme za provjeru i čiti da u budućnosti e, se ovaj prijedlog ojača kroz ESG, ali e, također, kao što sam rekao na samom početku, komisija nam je dala dobar predlog koji je bio temelj za ovo izvješće i želim se zahvaliti e, komisiji na tome i veselim se našoj raspravi o amandmanima. Hvala najljepša vas. A sada predajemo riječ izvjestiteljima u sjeni. Svaki od vas ima na raspolaganju dvije minute gospođa Bonafé. Hvala najljepša. Želim e, pozdraviti e, činjenicu da se politička rasprava u ovom izvješću obavlja na zajedničkom odboru, jer to nam pokazuje da gospodarski i okolišni aspekti nisu u kontradikciji. Želim se zahvaliti na svim kolegama koji su surađivali sa nama na ovim izvješćima. E, prijedlog e, uredbe komisije za uspostavljanje okvira za lakša održiva ulaganja je ključna faza za tranziciju našeg gospodarskog modela ka održivijem modelu. Za vrijeme rasprava smo e, htjeli uspostaviti određene okvire koji se tiču održivosti. Na primjer, htjeli smo uključiti aspekte gospodarskog kružnog gospodarstva koje će biti povezano sa okolišnim aspektima. Sve se to tiče i okoliša, ali isto tako i industrijske politike, održive industrijske politike. Vrlo dobro znamo da kako bismo prešli sa e, pisanog zakona na njegovu konkretnu primjenu potrebne su nam politike ulaganja, a te politike ulaganja moraju biti održive. A za to su nam potrebni gospodarski e, aspekti koje moramo uvrstati u ovo izvješće. Sve to se može smatrati e, održivim ako uzmemo u obzir određene kriterije koji će nam omogućiti da procjenimo razinu održivosti i koji će nam omogućiti da još više ulažemo u te mjere koje su nam nužne. To nosi za sobom pozitivne, ali isto tako i negativne aspekte, kao što su to rekli i kolege prije mene. Zato moramo uspostaviti dobre temelje kako bismo imali E, dobra ulaganja i kako bi ulagači e, ulagali više u održive mjere. E, sljedećeg tjedna mi u ime socijalista ćemo predočiti određene amadmane kako bismo povećali ambicije i učinkovitost ove uredbe. Tu ćemo se osvrnuti na tri dimenzije. Na okolišnu dimenziju, dimenziju upravljanja i socijalnu dimenziju. A naročito e, dimenziju dakle, e, održivosti i e, socijalnih aspekata. Hvala. Sada gospođa Gentile. Hvala najljepša. Evo, ja se želim nadovezati na ovo što je rekla moja kolegica Bonafé. Naša rasprava i rezultat našeg rada nikako ne smije dovesti do toga da zaboravimo na socijalna pitanja mi sada živimo u prilično teškoj situaciji. Što se tiče financija, financije predstavljaju e, važan izvor financiranja, no međutim ta financiranja moraju nam omogućiti da iskoristimo iskoristimo priliku koja je pred nama kako bismo olakšali tu tranziciju našeg gospodarstva i kako bismo poslali poruku europljanima, građanima, naročito u sadašnjoj situaciji, u kojoj se nalazimo i kada moramo pokazati da Europa sluša građane i da kroz okolišnu politiku primjenjuje ono što se od nas traži. I naročito ovdje mislim na financiranje e, koje koje nema za cilj bogaćenje e, financijera, već financiranje koje ima za cilj postizanje pozitivnih e, e, učinaka na kvalitetu života naših sugrađana. Zato moramo zajedno svi raditi kako bismo postigli najbolje moguće rezultate. Naravno, moramo uspostaviti ravnotežu među našim e, političkim klubovima. Znamo da poruka koju želimo poslati mora biti jaka, naročito sada u ovoj E, delikatnoj situaciji. Ta poruka mora ići u korist naših građana, ali isto tako mora i zaštititi one, ona poduzeća koja e, žele primijeniti one mjere koje mi predlažemo i iskoristiti financijske instrumente koji će nam omogućiti da postignemo cilj. Hvala. E, želim se zahvaliti svim kolegama. Ja govorim u ime e, izvjestiteljice u sjeni, gospođe Svinburn, u ime ECR-a i koja nije mogla biti danas tu. E, mi podupiremo ovo izvješće koje se tiče e, uredbe koju je predložila Europska komisija. ECR smatra da trebamo pozornije obratiti pozornost na ono što je već učinjeno i uspostaviti usklađenost u cijelom financijskom paketu. Kada govorimo o e, obvezi objavljivanja. U članku četvrtom, na primjer, moramo vidjeti kako se to usklađuje sa e, izvješćem o obvezatnom objavljivanju. Nikako ne smijemo duplicirati sustave, a vrlo je moguće da do toga dođe. Također trebamo vidjeti i dosje o e, mjerilima za smanjenje emisija i poticaj za tranziciju i to se mora razvrstati po kategorijama. Također moramo uzeti u obzir i mjere na tržištu koje postoje već i trebamo uskladiti zakonodavstvo u odnosu na to. Što se tiče taksonomije mi smo već rekli da imamo određene ključne komentare. Najprije želimo pozdraviti e, e, proširenje e, područja primjene za uključenje financijskih institucija koje su ključne u europskom gospodarstvu. Također, mislimo da su nam potrebna daljna pojašnjenja u skladu s onim što je već rečeno kada smo raspravljali o dosjevu o obvezatnom objavljivanju. Dakle, trebamo uključiti sve usluge e, koje se mogu uspoređivati. Također, što se tiče proizvoda koji se označavaju kao održivi, Smatramo da je to e, dobar korak, naročito ako se uzme u obzir e, uzme u obzir negativne posljedice drugih e, proizvoda koji nisu označeni kao zeleni. Što se tiče kriterija za označavanje proizvoda kao zeleni, želimo pozdraviti rad koji je već obavljen na nacionalnoj razini u ovom sektoru i želimo pozvati sve da koriste instrumente koji su na raspolaganju, naročito da ih koriste ulagači. Što se tiče pojačane razine standardizacije, smatramo da E, mora postojati razina fleksibilnosti e, kao za vrijeme tranzicije. Zato nam se dopada članak 14. E, Europske komisije koji odgovara na bojazni ECR-a i na koje će se ECR osvrnuti u budućim amandmanima. U svakom slučaju se veselimo unaprijed dobre suradnje na ovom važnom dosijeju. Hvala. Sada u ime Aldeja, gospođe Viring. Hvala. Zahvaljujem e, izvjestiteljima koji su osmislili bilja sveobuhvatni e, izvještaj. Ovdje isto tako imamo pogled e, o paketu cijelosti, isto tako o ulozi taksonomije. To mora biti prije svega zajednički jezik, riječnik onoga što treba biti održivo. Time ne mislim e, sad neka stroga lista, nego prije svega praktični instrumenti koji se mogu koristiti u definiciji onoga što je održiva aktivnost. Takav e, instrument treba biti i prilagodljiv i fleksibilan, otvoren inovacijama i to u okružu koje se stalno mijenja. Nije ni potrebno ni poželjno da e, uključimo ovaj prijedlog što se tiče obveznog informiranja. Dragi kolege, sljedećih mjeseci ćemo isto tako utvrditi temelje za održivi okvir koji će nam omogućiti čvrsti temelj za zakonodavstvo u sljedećim desetljećima. Hvala. Thank you Hvala, gospodin Gelbrandi, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ja isto tako želim zahvaliti komisiji na ovom prijedlogu te istaknuti nevjerojatnu e, važnost održivih financija. Jučer smo čuli e, da, ove godine imamo znači dva 2% većih emisija CO2 u odnosu na prethodnu godinu. I isto tako ubrzanje danje emisija. U tom smislu je ključno da e, financiranje koje su e, najvažniji instrument prema održivom gospodarstvu preusmjerimo u zelene aktivnosti, ekološke aktivnosti. A tu sam ja dosta kritičan prema komisiji. Znam da je taksonomija, klasifikacija potrebna. Radi se o svojevrsnoj uredbi o klasifikacije, ali to smo mogli napraviti prije deset godina. Sljedeći korak je ne samo definiranje onoga što je zeleno financiranje, nego isto tako moramo privući i preusmjeriti sve, sve ulaganja u održivom smjeru. Mislim da je izvješće za 2014. godinu isto tako izvješće o praćanju, u kolovozu ove godine od globalne komisije za gospodarstvo i klimu e, je pokazalo e, koliko su ta financiranja važna i da ako e, milijarde koje ćemo uložiti u to u takva financiranja budu održivog karaktera, ćemo u našim namjerama. Ja ne želim sada ozeleniti 5% ulaganja nego cilj na, u konačnici je da ozelenimo 100% ulaganja. To je ono što moramo imati na umu i u tom smislu smislu izvješće pokazuje potrebu za tim. Znači nije prije svega upisivanje u glavne politike, nego dokazivanje to kroz porezne politike, isto tako povezivanje javnih ulaganja sa tom okolišnom kategorijom. I Isto tako ne smijemo samo imati e, taksonomiju o zelenim kategorijama, ekoloških, kategorijama, nego takozvanim e, smeđim e, e, kategorijama, kategorijama koje zagađuju. Gospodin Papa Dimulus, izvolite. Zahvaljujem su izvjestiteljima. vidi se da su imali različita stajališta šta od početka, no kao kompromis su predstavili jedan zadovoljavajući temelj polazišna, polazišnu točku za budućnost. Ja ću raditi na tom temelju, uložiti e, dosta amandmana, te isto tako pokušati e, usmjeriti ovo izvješće u zelenom ekološkom smjeru kako bi to sve bilo na korist i okoliša i civilnog društva. Imamo isto tako i ciljeve koje su Ujedinjeni narodi zacrtali na tom području, a Europa ne smije e, biti samo ona koja će na neki način slijediti UN, UN, mi moramo biti avangarda, moramo isto tako odgovarati, e, biti odgovorni za ove odluke i to u okviru demokratskih odluka. Europski parlament isto tako mora težiti kako bi se još poboljšao ovaj tekst. To znači da se mi moramo odvoriti od utjecaja lobby lobija. Lobiji smatraju da je komisija e, ona koja osvaja jako ekološke e, odluke, no mi moramo ići korak dalje, budući da smo odgovorni prema svojim građanima, isto tako odgovorni smo za osmišljavanje održivog gospodarstva gospodarstva u budućnosti je sve to u interesu e, održivih solucija. Hvala. A sada Grostet, e, gospođa Grostet e, prva je na popisu. Hvala gospođo predsjednice. U istinu akcijski plan za financiranje održivog gospodarstva i rasta u eh, ožujku ove godine od strane Europske komisije. To je dobro došlo. Važno je da shvatimo koliko je važno imati okvir procjenjivanja gospodarskih aktivnosti u smislu eh, njezinog ekološkog karaktera ili ne. To je isto tako goruća tema u Francuskoj, u Parizu smo imali krajem e, studenog Climate Finance Day, radi se znači o danu koji je posvećen e, održivom e, financiranju. No, isto tako je i Oxfam objavio izvješće koje predbacuje najbolje najvažnijim e, bankama u Francuskoj, šest banaka, da se ne pridržavaju njihovih angažmana 2015. E, tijekom e, Kopa 21 u Parizu. No, za 2016. i 2017. te banke su znači financirane financirale sa 40 41 milijardu eura energije iz fosilnih izvora u odnosu na 12 eh, milijardi posvećenih obnovljivih energijama. U tom smislu moramo ići korak dalje. Sve se to tiče i stvaranja zakonodavnog okvira. Radi se isto tako i perspektivama u državama članicama. U Francuskoj postoji e, također i obveza javnih ulaganja, e, javnih ulagača da objave isto tako e, kriterije prema kojim su ulagali i u tom smislu imamo i taj ekološki kriterij. No moram reći da smo e, previše spori na području građevinarstva, obnove zgrada i tako dalje. U svakom slučaju ključno je da države članice prestanu investirati investirati u fosilne e, e, energije i preusmjere ulaganja u obnovljive energije. Sljedeći govornik da ono što je važno da preusmjerimo ulaganja u obnovljive energije. Razumijem da financijski sektor prije svega mora podržati održivo financirati, no želim E, da najbolje namjere predloga komisije mogu imati negativne učinke. S jedne strane, znači imamo tu taksonomiju, a tu se definicije trebaju osnivati na postojećoj EU, e, e, EU zakonodavstvu. a kad govorimo o drživom upravljanju, ne možemo sad sve stvarati od početka i u istinu nam je potrebno održivo financiranje, moramo stvoriti E, okvir kako bi svi sektori bili e, poticani da što više ulažu u ekološki prihvatljive e, znači aktivnosti. Hvala, gospodin Kvaltieri, izvolite. Želio bih želio bih sada dati riječ gospodinu Peteru Šmitu. On je predsjednik e, e, SCA, Observatorija za održivi razvoj. Tri minute. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala na ovom pozivu. Ja ću prijeći na njemački. Lakše mi je govoriti na njemačkom. Hvala na pozivu u okviru EGZO-a. Zapravo ime egzo izuzetno mi je drago vidjeti da i Evropski parlament i komisija se bave ovim pitanjem održivog e, ulaganja no ne idemo dovoljno daleko moramo e, se od maknuti od tog linearnog gospodarstva i usvojiti prije svega te e, ta načela kružnog gospodarstva. Ovdje moramo e, svake godine uključiti isto tako i ulaganja na, u visini od jedne milijarde. A što se tiče e, ovog prijedloga, on ne ide dovoljno daleko. Moramo imati financijski okvir i u okviru VFO također moramo imati više od 40% e, cjelokupnog e, volumena kako bismo mogli napredovati. Ali ono što nedostaje ovdje je e, socijalni aspekt, socijalna dimenzija. Nije potrebno uključiti samo okolišnu, nego moramo uzeti u obzir i socijalnu dimenziju. E, ljudi u Europi se osjećaju malo e, napušteni i u tom smislu moramo vidjeti kako te dvije dimenzije povezati. Trebamo vidjeti također u kojem pravcu želimo ići. Imamo cijeli cijeli niz problema na području konkurentnosti. Ona se definira prije svega prema kriterijima e, proizvodnja nekvalitete, a također i cijeli niz drugih stvari trebaju biti, treba biti uzeto u obzir. Mi smatramo dakle da taj prijedlog ne ide dovoljno e, daleko i dijelimo mišljenje onoga što je prethodno rečeno od strane ne drugih govornika. Hvala. A sad Martin Sport e, u ime Europske komisije. Pet minuta, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Da, naravno, održivo uh, ulaganje, financiranje je također važna tema za Europsku komisiju i drago nam je što vidimo da je Europski parlament napreduje brzo na ovom području. Isto tako nam je drago da vidimo da su oba odbora udružila napore. Održivo financiranje je prije svega upisivanje okolišnih kriterija u sve politike, a e, za to je potrebno stvaranje i regulatornog okvira. Naravno, Izazovi pred nama su veći nego što smo mislili. Nadam se da će su zakonodavci postići što prije sporazum vezan uz ovaj predmet. Imamo velike izazove na području e, prije svega klime, kao što to je rekao gospodin Eckhout, EU ima mogućnost biti predvodnica na ovom području. Moramo isto tako i e, biti partneri i e, pokušati uključiti one koji nisu e, željni možda u prvi mah biti dio cijelog ovog pokreta. To je jako važno, jedino tako ćemo moći biti predvodnica komisija i dalje radi jako naporno na održivom financiranju. Mi smo isto tako uspostavili i znači desetljeće održivog ulaganja, e, imamo e, taj rad na taksonomiju uključili smo i ovaj aspekt klime i nadam se da ćemo tada imati ovaj okvir koji će biti spreman E, Europski parlament stavlja i neke amandmane e, na stol. Veselimo se konstruktivnom radu sa svim zastupnicima kako bismo postigli zadovoljavajući sporazum za sve. Hvala. Sad isto tako spontano javljanje za riječ. Gospođa e, Pervonš. Benes. Da, što se tiče taksonomije, to e, time, ćemo se baviti posebno vezano e, u odnosu na izvješćivanje i objavljivanje. Ja sam malo zabrinuta što se tiče perspektive pokazatelja. Imamo pristup koji govori o nišama, a ne da e, sve upuhvatno gledamo e, cijeli paket što se tiče određenih pokazatelja. Oni u ovom, ovoj raspravi nisu prisutni, no ono što bi bilo potrebno je e, povezati s jedne strane ovaj paket e, taksonomije, a s druge strane volju svih partnera. To treba biti odraženo u ovom prijedlogu koji će se e, usvojiti vrlo brzo, a tiče se indikatora. Ako se to ne dogodi, onda će stajalište parlamenta biti dosta ostalabljeno, čini nam se. A sada naši su izvjestitelji imaju riječ za završne komentare. E, gospođa Pjetin Kanen, izvolite. Hvala. U istinu Prethodna izvješća parlamenta su pokazala koliko e, klubovi pridaju e, važnost e, ovoj temi. Bilo bi jako tragično da dva zakonodavna akta idu u različitom smjeru i moramo u svakom slučaju osigurati tu konzistentnost između e, različitih zakonodavnih prijedloga. A što se tiče harmoniziranja informacija, e, to se može postići bez mijenjanja postojećeg zakonodavstva. Moramo prije svega stvoriti ista pravila za sve što se tiče e, korištenja različitih E, instrumenta od strane ulagača. Moramo isto tako e, isto tako uzeti u obzir i ovaj globalni utjecaj onako kako je to e, komisija rekla moramo imati isto tako i te globalne referentne vrijednosti benchmarkove no prije svega moramo znati kako ćemo koristiti i pokazatelje i kako o njima izvještavamo. I ovo je zapravo u srcu ovog paketa o održivom financiranju. Hvala vas. Izvolite. Hvala. Nemam mnogo toga za dodati. Želim zahvaliti kolegama na različitim komentarima komentarima. Čini mi se da smo e, svi istog mišljenja, da se slažemo oko ključnih elemenata. Mislim da ćemo moći postići kompromise. Kao što je Sirpa rekla, konzistentnost između različitih paketa je nešto što moramo postići. Da, e, jasno je da ovo što radimo ovdje ni u kojem slučaju ne dovodi u pitanje ono što radimo na području e, e, dosjea koji uključuje objavljivanje i izvješćivanje. Evo, mislim da je ovo zapravo jedan dobar dodatak e, onome što radimo na području objavljivanja, ali ni u kojem slučaju to nije u suprotnosti. Naravno, ništa nećemo sad e, e, izmišljati, nećemo izmišljati e, toplu vodu. koji su to kriteriji prema kojima se vrše procjene, znači to i održivost na području klime, različiti indikatori. Evo, to je ono što sve znamo, ublažavanje, e, borba protiv klimatskih promjena i tako dalje. Sve, svi e, klubovi u tom smislu se slažu i kao što je komisija rekla, oni već rade na tome isto tako. E, zadnja stvar, malo sam zabrinut e, time kako stvar napreduje u, vijeću. Moramo možda izvršiti pritisak na njih. Čini mi se da pregovori su dosta spori. Vjerojatno se boje malo e, previše delegiranih akata. A znamo da i neke velike zemlje izazivaju probleme. Da, moramo e, napredovati na ovom predmetu. Ne možemo sad čekati da se svi detalji definiraju jer onda će biti prekasno. U tom smislu mi kao parlament smo ubrzali cijeli postupak. Mi e, isto tako ako se nadamo da će vijeće usvojiti takav pristup, veselimo se radu na sa izvjestiteljima u sjeni. Nadam se da ćemo postići e, kompromis zadovoljavajući za sve. Thank you very much. Hvala da rasprava je pokazala da postoji postoji konvergencija o e, ključnim elementima. Da, istaknulo se i to da moramo se usuglasiti oko pristupa e, i povezivanja različitih e, dosije. A sada, gospođo predsjednice, možete možda zaključiti zaključiti ovu našu raspravu. Evo ja bih također željela zahvaliti na ovoj raspravi sudjelovanju. Pokazuje e, ta rasprava koliko je ovaj predmet relevantan. A, sad imamo isto tako rok za podnošenje amandmana 12 prosinca, isto tako razmatranje manmana 22. siječnja 2019 godine u Ekonu. U odboru ćemo glasati 20. veljače, a vjerojatno na plenarnoj sjednici u Ožujku. I želim e, vam naravno sve najbolje i uspjeh u budućem radu na ovom predmetu. Hvala.